bila i e, kod želim braniti njen imunitet, a to smo predali odboru Juri. Dolazi također do nekoliko izmjena članstva u pojedinim odborima. Ako do kraja e, dana se ne bude uložio